Nije zaključena. Prije glasanja imam jednu obavijest. Dakle, temeljem zahtjeva gospodina Demesmakara na zadnjem plenarnom, plenarnom sjednici obratio sam španjolskim vlastima kako bi saznao što je bilo s tim posjetom gospodina Demesmekera i drugih zastupnika u madridskim zatvorima. Dobio sam odgovor e, od španjolskih vlasti prema istima. Sve je bilo ispravno, nije bilo nikakve povrede, E, španjolskog e, prava. Odgovorit ću e, taj odgovor zastupniku Demesmakeru i taj tekst je na raspolaganju svima u mom kabinetu.